Javljujem da se nastavlja zasjedanje sjednice koja je završila 10.9.2015. godine. Zapisnik i usvojeni tekstovi sa tog zasjedanja od 10.9.2015. godine eh, su na raspolaganju.